Idemo na sljedeće priopćenje. Predsjednik je primio od klubova socijaldemokrata i od kluba ECR-a nekoliko zahtjeva za imenovanje u odbore i u delegaciju. E, ta imenovanja će biti navedena u zastupniku ove, ove sjednice. Ako neće biti e, nikakvih prigovora usvajanja tog zapisnika, onda će se imenovanja smatrati potvrđenje.